kolege i kolegice, dame i gospodo, zapisnik jučerašnje sjednice je dostupno. Imali nekih e, opaski vezanih uz taj zapisnik? Ne, u tom slučaju je zapisnik usvojen. Prelazimo na glasovanje.